Zapisnik i usvojeni tekstovi sa sjednice 27. i 28. su na raspolaganju. Imali prigovora? Što se zapisnika tiče? Vi e, javljate se vezano u zapisnik? Ne? Ah, Richiamo Evo, pozivam. Ne, predsjedniče. Malo pričekajte. Moram vidjeti ima li prvo prigovora vezano uz zapisnik. Ima li prigovora vezano uz zapisnik? Nema. E, zapisnik je usvojen vi se javljate uz e, radi poslovnika. Izvolite, gospodin Perčin. Allora, presidente... Hvala, predsjedniče. U e, ime cijelog pokreta pet zvijestica e, Želim naglasiti da je zastupnik Renato Sorne iz kluba socijalista i demokrata uvučen u jedan skandal. I ovdje se pozivam na poslovnik koji govori o ponašanju zapisnika u svojim člancima zastupnik Sordi osuđen je zbog e, izbjegavanja plaćanja poreza, a on je još uvijek član odbora Ekon u kojem se upravo govori o tim pitanjima utaje izbjegavanja plaćanja poreza. Ovo je dakle primjer sukoba interesa. Molim vas predsjedniče da se provjere ovo što sam rekao, a isto tako molim da se zastupnik Sordo javi predsjedniku svoga kluba Gianni Upiteli da se ovo provjeri jer mi kao italijani ne želimo dopustiti da se ovako što događa i ne želimo da u odboru Ekon i na ovim, za ovim klupama sjedi netko tko je osuđen zbog izbjegavanja plaćanja poreza. Hvala. haben sie sich jetzt beruhigt jeste se sada umirili kolega? u redu. ja neću sada dopustiti raspravu na ovu temu. Ali u Europskom parlamentu vlada pravo, vladavina prava, ovo nije bilo javljanje e, po poslovniku, već politički, politička izjava vaš e, kolega, e, vaš kolega je osuđen na prvom stupnju, a ima pravo na žalbu, a do tada vrijedi pretpostavka njegove nevinosti. Ja nemam uopće niti ovlaštenje, niti namjeru sada se uplitati u pravosudni postupak. Ovaj e, dom je ukinuo njegov imunitet i to je sve što smo mogli učiniti. A u ostalim dijelovima talijansko pravosuđe će dovršiti taj postupak i vjerujem da ćete vi naći drugih načina za ove izjave. Gospodin Filip de Baker je imenovan od strane belgijske vlade i gospodin Janus Vošičovski je sada su e, članovi e, Europskog e, računskog suda. Na, osim toga, gospođa Live Viri